Eh, MEP in this issue and eh, most influential. Eh, Madame Vergia, we are very happy to have you here. Please, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je suis une des plus influentes, mais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

Thank you. Thank you. Now, Mr. please. Hvala predsjedavajući, poštovano radno predsjedništvo, kolege poslanici. E, ja bih se osvrnuo na prvi dio izlaganja. Ja sam Zoran Miljanić, poslanik opozicionog demosa u parlamentu Crne Gore, član odbora za ljudska prava i slobode i bivši član odbora za bezbjednost i odbranu. Osvrnuo bih se na, početku, na prvi dio izlaganja gospođe Ane i to je vezano za bezbjedonosne izazove. E, kao što smo čuli da izbjeglice nijesu osnovna bezbjedonosna prijetnja, sa tim sam saglasan. E, i da su strani borci u stvari državljani naših država koji idu na strana ratišta pa se vraćaju. To je najveća prijetnja i sa tim sam saglasan i ja sam kao poslanik e, Skupštine Crne Gore među prvima na Balkanu dao inicijativu e, za izmjenu krivičnog zakona Crne Gore i Crnogorska skupština je izmijenila krivični zakon i unaprijedila ga da oni strani borci koji idu, naši državljani koji idu na strana ratišta budu kažnjeni e, zatvorskom kaznom. I to je neki doprinos e, svemu tome. Međutim, e, ne bih do kraja isključio i ovu opasnost od terorizma. Malo smo o tome govorili. Ne, treba puno izbjeglica da budu orijentisani i zadojeni mržnjom ili bilo čim drugim da izvedu e, nekim vjerskim razlozima ili slično i da izvedu e, terorističke akcije treba veoma mali broj takvih ljudi i da nastradaju nevine žrtve da podnesemo kao bilo koja država u Europi e, veliku žrtvu i da se suočimo sa jednom katastrofom koja nije isključena. Jer među tolikim milionima izbjeglica male su šanse da ne bude i onih koji baš e, ne dolaze u naše države iz, nek, iz razloga koji su nama svima prihvatljivi, nego ih ima vjerovatno i onih koji drugačije razmišljaju, koji destruktivno razmišljaju. Tako da u tom smislu smatram da, da jednostavno je veoma potrebna e, bliska saradnja kako članica Evropske unije, tako i nas koji želimo da postanemo članice Evropske unije u smislu e, razmjene podataka, u smislu bliske saradnje kako parlamenata, kako odbora kao tijela parlamentarnih tijela, tako i e, institucija državnih, e, znači policije, obaveštajnih e, službi i tako dalje i tako dalje, da ne bismo, da ne bi došli u situaciju da bude kasno da pričamo o ovome. Jer kada se nešto dogodi, onda je možda i svaka priča suvišna Imali smo takvih slučajeva, ovaj, ne bi bilo dobro da, se ponove, jer e, dosta je jedan takav slučaj i da sve izbjeglice budu stigmatizovane i da budu označene kao teroristi i da, to bude jedna dodatna ovaj, e, otežavajuća okolnost kako za njih, e, tako i za nas da, budem budemo u situaciji da pravdamo nešto što se ne može opravdati, tako da jednostavno smatram da, moramo dobro otvoriti oči svi zajedno i da na ovom planu, na ovom planu e, i na planu saradnje svih e, institucija e, spriječimo takvu moguću pojavu. I još jednu stvar koju bih komentarisao, prosto pitanje šta Evropska unija preduzima u ovim samim državama Siriji, e, Afganistanu, Iraku, odakle imamo najveći broj izbjeglica, jer valjda se bolest, da bi se bolest liječila, mora se otkriti uzrok e, te bolesti. I jednostavno uzrok je vjerovatno u zemljama porijekla, e, u zemljama odakle te izbjeglice dolaze. U tim E, kriznim situacijama, konfliktima. Mi smo ih na Balkanu svi zajedno ovdje, makar sa Zapadnog Balkana, prošli vrlo bolno. Crna Gora u jednom trenutku primila 20% e, od ukupne populacije bilo izbjeglica. I eto, to je moje pitanje, da li Europska unija ima li mehanizme da preduzima e, mjere u samim državama odakle su odakle izbjeglice dolaze, da se e, koliko toliko tamo sanira stanje, da bi jednostavno ljudi opstali na svojim ognjištima i da ne bi morali da prelaze, sve, e, da prelaze onaj put za koji smo svi e, ovdje čuli i vidjeli, koji za jedan veliki broj njih završi tragično. Hvala.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 ona što beše postavuvano kako na nekoj način pravilo od strana na zemljite od Evropskata Unija i od našite severni sosedi ponatamu za produžuvanje na patot na begalcite, zašto nije ne možemo da gi primame, da budemo otvoreni da gi primame, a da ponatamu tije ne može da prodolžat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 dobro se spravi so migrantskata kriza i deka na nekoj način faktički i pomogna na zemlji od Evropskata unija za ponatamošno neizino i spravuvanje so istata. Znači, nije sme Republika Makedonija, nije sme Makedonci, to je naše e, ustavno i čovečko pravo su koje što e, i bi se ponatamo i svega predstavuvale. Blagodaram.